Bonjour à tous. La séance est donc reprise. Pozdrav svima. Nastavlja se sa radom. ima li kakvih primjedbi na zapisnik? Ako ne, a nema ih, onda nastavljamo s radom i odobravamo zapisnik. Kad je riječ o dnevnom redu, razgovarat ćemo,